Prije nego što otvorimo plenarno zasjedanje, u ime ovog parlamenta želim izraziti saučešće žrtvama i obiteljima najnovijih vjerskih proganjanja i terorističkih atentata. Ne obustavlja